Now, Poštovane kolegice i kolege, prelazimo sada na glasovanje, a budući da kasnimo u odnosu na dnevni red, usmena obrazloženja nećemo imati neposredno nakon glasovanja, nego nakon e, zadnje rasprave večeras. E, isto tako najavila bih da će sljedeća rasprava započeti odmah e, nakon što završimo sa glasovanjem. E, prelazimo na prvo glasovanje. E, to je glasovanje o e, izvještaju gospodina Denanoa. Poimenično glasovanje i to odjednom otvaram glasovanje. And, okay. I guess the applause is Pretpostavljam da se aplauz odnosi na kolege koji kasne. Zatvaram glasovanje. Izvještaj se usvaja. Prelazimo na izvještaj gospođe Ulfskog e, odluku o osnivanju odbora za socijalnu sigurnost pojmenično glasovanje otvaram glasovanje Zatvaram glasovanje. Izvještaj se usvaja. Sljedeće je odnosno sljedeće glasovanje je također o izvještaju gospođe Ulfskog. Riječ je o odluci o osnivanju odbora za zapošljavanje, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. E, poštovane kolegice i kolege, ovo je poimenično glasovanje i sada je zatvoreno i izvještaj se usvaja. E, prelazimo E, na zajednički postupak što se tiče e, izmjena višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. do 2020. preporuka Olbricht i Tomas poimenično glasovanje je sada otvoreno. Zatvaram glasovanje. E, usvojeno velikom većinom. Prelazimo na glasovanje o rezoluciji o e, stotoj godišnjici genocida nad Armencima, prijedlog rezolucije. Imamo nekoliko amandmana. Amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Također se odbija. Amandman broj četiri Za? Protiv? Suzdržan? Također se odbija. Amandman broj pet Tko je za? Protiv? Suzdržan? Također se odbija. Bilo je potpuno jasno kolege. Dobro, možemo napraviti provjeru. Amandman e, broj 5, elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se, potvrđeno je. Prelazimo na amandman broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Ovo ćemo trebati provjeriti. Znači, amandman broj 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se. Amandman broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. A sada e, glasovanje o rezoluciji kao cijelini. Tko je za? Tko je protiv? Hvala vam lijepa. Usvojeno je velikom većinom. Hvala vam lijepa. Prelazimo na zadnju točku o kojoj glasujemo. Riječ je o rezoluciji o Međunarodnom danu Roma. E, i o antiromskom raspoloženju i danu sjećanja na genocid nad Romima. E, riječ je o prijedlogu koji su podnijela dva kluba. Imamo dva amandmana. Prvi amandman poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 1, poimenično glasovanje je sada otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada glasujemo o cijeloj rezoluciji poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno velikom većinom. Hvala vam lijepa. E, ovime zaključujemo glasovanje. I nastavljamo sa najavama koje ću iznijeti na njemačkom i sačekat ću dok e, kolege koji to žele ne napuste prostoriju. Molim vas da brzo napustite dvoranu